Drage kolegice, drage kolege, radujem se što vas, um, što danas ovdje mogu pozdraviti 150 učenika i učenica iz 33 zemlje uh, koji sudjeluju u Euronescolar 2013. godine. Srdačnu dobrodošlicu vam želim. Dva dana su se mladi iz zemalja Europske unije kao iz Armenije, Azerbeđana, Bjelorusije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine družili u Europskom parlamentu i raspravljali su o ključnim temama za istočno partnerstvo mladi ljudi, njihovo sudjelovanje u obrazovnom procesu. Govorili su o energiji, o različitim temama. Jako je lijepo da ste sudjelovali u tome i želio bih vam zahvaliti za žive rasprave koje su se vodile. Hvala vam što ste uložili svoje strast i angažman u debatu. Svako dobro vam želim i mnogo uspjeha u daljnjem životu. Sada službeno e, proglašavam zasjedanje Europskog parlamenta prekinuto 24.10.2013. ponovo otvorenim. Imam pitanje kolege Stira, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutros je oko 100.000 ljudi prošlo kroz ulice Vukovara

Hvala gospodine Stier za ovu napomenu. Zapisnik sa sjednice 24.10. stoji na raspolaganju ima li kakvih primjedaba. Ako to nije slučaj, onda je zapisnik usvojen. Što se, što se, gospodina Gabriela Štauners od 30, njezin priopćenje od